poslove sigurnosnu politiku o situaciji u Jemenu. I sada prvo dajem riječ povjereniku ponovno. Prvo povjerenik Han, a zatim rasprava. Izvolite. Još jednom vam zahvaljujem, predsjedavateljice. E, drago mi je što imam priliku govoriti u ime Federike Mogherini o situaciji u Jemenu uslijed krize u, u srednje, na Srednjem istoku Kriza u Jemenu e, zahtjeva pažnju međunarodne zajednice. Jemen ima stratešku e, poziciju e, između zaljeva i Crvenog mora i to je, na, to je ruta koja povezuje zemlje sa Indijskim oceanom postoji stvaran i hitan rizik od toga da od preljevanja te krize u već onako turbulentnoj regiji. Nadalje pokazalo se da terorističke organizacije kao što je Al-Qaida na Arabskom poluotoku već imaju svoje, svoje žarišta u Somaliji, i da koriste e, situacije vakuma e, u pojedinim državama. To je e, opasnost za sve države u regiji. Regionalne sile žele, moraju pronaći alternativu kako bi došle do zajedničkog dogovora, inače slijede kaos. 4. srpnja smo e, obilježili e, stotinu dana od egzila predsjednika Hadija i daljnje zračne napade protiv napredovanja Hutija u Jemenu. Ova država je pred humanitarnom katastrofom. Više od 3000 Jemenaca je ubijeno, više od 14.000 ih je ozlijeđeno, a 21 milijun ljudi, dakle 18%, 80% čitave e, populacije u potrebi su za humanitarnom pomoći i kriza e, bi, bi mogla biti velika. Usporedbe radi u ovom trenutku u Jemenu u ovom trenutku ima više izbjeglica nego u Sahelu. U zajedničkim izjavama visoke predstavnice i potpredsjednika i povjerenika Nidisa naglašavali da nema e, drugog izlaza osim inkluzivnog političkog procesa pod e, pokroviteljstvom UN-a kako bi se došlo do pravog konstruktivnog dijaloga između različitih e, stranaka. Napredak snaga Hutija pokazuje kršenje konvencija e, UN-a i to je neprihvatljivo. Međutim, pravi politički konsenzus koji se temelji na parametrima rezolucije e, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 22 kroz 16, 22.16 e, može predstavljati temelj za napredak protiv terorista i stabilnost u regiji. Svako dugoročno rješenje moralo bi se pozabaviti korijenima ove nestabilnosti koji su u političkim i socijalnim razlozima. UN je e, imenovao posebnog izaslanika da se pozabave ovim pitanjem. Konsultacije su počele u Ženevi, odnosno održane su od 16. 15. do 20. lipnja i mogli bi biti dobar korak e, u boljem političkom procesu. Kao prvo treba postaviti uvjete za e, prekid neprijateljstava što bi dovelo do održivog e, prekida vatre. Uz to potrebno je i praćenje gradova i zaračenih strana. Mislimo da je to ključno za sve aktere u ovoj zemlji koji bi trebali imati realistične, e, realistične nastojanja da uspostave mir u skladu sa rezolucijom 22.16. Naša e, poruka svim stranama je jasna. E, dopustite dijalog i iskažite dobru vjeru. Sve će, svi će se argumenti uzeti u obzir u širem političkom kontekstu. Poštovani zastupnici, humanitarni e, učinak e, borbi, bombardiranja i prekida svih službi e, i usluga civilima, pogotovo djeci, sada postaje alarmantno i uzrokovat će humanitarnu, tešku humanitarnu situaciju. Ciljanje e, civila i civilne infrastrukture, uključujući i e, lokacije UN-a ili bolnice, je doista neprihvatljivo. U ovakvoj nestabilnoj okolini još je važnije da imamo humanitarnu pomoć koja će dopriti do naroda Jemena. UN je, Evropska unija je uvijek podržavala e, UN i održivo, e, održivi prekid vatre. Takvo, e, takvo nešto bi omogućilo hitno slanje humanitarne pomoći, uključujući i goriva, hrane i osnovnih potrepština prema načelu e, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti. Ključno je da se omogući pristup trgovač, trgovini u skladu s e, rezolucijom un 2216. E, Inspekcija UN-a bi trebala što prije djelovati kako bi omogućila e, da brodovi mogu pristajati u Jemen. I napokon pozivamo sve strane da osiguraju poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, pogotovo u smislu zaštite civila svi bi se trebali suzdržati od izravnog ciljenja civilne infrastrukture, prije svega medicinskih e, ustanova, odnosno bolnica, i od korištenja civilnih zgrada u vojne svrhe. Također je iznimno važno da sve stranke, strane osiguraju sigurnost e, medicinskog i humanitarnog osoblja, i da olakšaju prolaz e, konvoja e, za pomoć i ambulanti onima kojima je to najpotrebnije. Evropska, Europski ured za humanitarnu pomoć je već do sada mobilizirala 25 milijuna e, eura humanitarne pomoći za Jemen za najvažnije potrebe. Također imamo i diplomatske napore kako bismo mogli osigurati neograničen pristup humanitarnim djelatnicima kako bi ona najnužnija pomoć mogla biti prenesena što prije. Međutim, to će sve biti samo jedna kap u moru ako ne budemo uspjeli e, uspostaviti pomorski promet i e, povratiti uvoz kojega je Jemen imao prije ovoga konflikta kao i dostavu humanitarne pomoći. Rješenje ove krize zapravo mora na kraju biti i političko jer na ovaj način imamo sve veće polariziranje i sve veći rizik od konflikta i teškog nasilja. Europska unija će i dalje podržavati UN i sve strane i regionalne igrače kako bi se mir što prije postigao. Hvala vam na pažnji i e, radim se čuti vaše mišljenje o ovoj temi. Hvala lijepa povjereniče. Sada možemo prijeći na raspravu. Htio bih e, pozdraviti i posjetitelje koje danas imamo. E, čuti ćemo prije svega e, predstavnike političkih klubova, prije svega gospođa omeri. Hvala. Jemen jest e, centar e, pažnje i različitih rivalstava na Srednjem istoku. E, Perzijski zaljev bi mogao izgubiti svoj geostrateški balans, kao što ste vi rekli. Dakle, to je opasno za cijeli Bliski istok i za sve zemlje. Čini se da bi to moglo imati utjecaj na, naš, na našu ekonomsku, sigurnosnu i kulturnu situaciju. Stoga Europska unija ne može oprati ruke od onoga što se događa u, tim, u toj udaljenoj zemlji o kojoj vrlo malo znamo, zato što bi to moglo imati posljedice na Europsku uniju. E, što se tiče Arab, arapskih zemalja, Bahrena, Jordana, Emirata, Katara i tako dalje, njih podržava Zapad i oni po prvi puta sad imaju zajedničku vojnu operaciju e, protiv Hutija i pobunjenika. Dakle, imamo 8-9 zemalja koje su često bile u sukobu, ali sada su u zajedničkoj koaliciji i sami znate da vojni, vojna aktivnost ne može biti dovoljna i da nam je potrebno dugoročno rješenje u toj regiji. Naravno moramo upamtiti da su zemlje u zaljeva prvi saveznici što se tiče borbe protiv e, teroriste Daesha. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što će europljani napraviti da bi doprinijeli stabilnosti u Jemenskom zaljevu? Ne radi se samo o tome da se podrži određena inicijativa. Ne možemo podržati niti bilo koju stranu, nego moramo djelovati u interesu svih strana. Što Europska unija čini kako bi službeno podržala civilne žrtve koje su uvijek one prve e, na udaru? I htio htjela bih vas pitati Hoćemo li poduzeti neke inicijative da bi e, smo imali dobili novi status, odnosno novu situaciju za žene u Jemenu? E, to je nešto o čemu se ne čuje često, ali to je isto tako važna tema. Hvala. Za, sada za SID, gospodin Howitt. Hvala lijepa. Istina je da smo u ovoj raspravi prije svega stavili svoju zabrinutost za strašnu humanitarnu katastrofu koja se danas događa u Jemenu. UN je proglasio e, humanitarnu krizu najviše razine i 80% populacije ove zemlje treba takvu pomoć. E, više jedna od trećina populacije sudjeluje u, u tom sukobu, odnosno e, nedostatku hrane. Milijune ljudi gladuju i zapravo smo jedan korak samo dalje od e, prave gladi. 1,8 e, milijuna djece nema više e, pristupa od obrazovanju, a jedan od tri borac, svaki treći borac zapravo je dijete. ja podržavam sve koji, koji osuđuju nasilje i borbu protiv Hutijan, Al-Kaide i Daesha. Smatram da bismo morali se pobrinuti za humanitarne posljedice ovog bombardiranja Saudijske e, koalicije. Bivši predsjednik Hadije e, njegov je mandat završen. U svakom slučaju e, UN djeluje na temelju e, povelje UN-a članak 51 što znači da ovaj e, sukob ne može biti legalan. Mi pozivamo na jedan inkluzivan politički proces koji će uključiti ovakve sukobe koje se temelje na um, vjerskom, vjerskim sektama. Moramo odigrati važnu ulogu u jednoj e, od najsiromašnijih zemalja uh, arapskog svijeta, ali ova rezolucija je stvar kratkoročnog aktivnosti, dakle da se ustavimo patnju za civile, za zaustavimo e, nasilje i da dovedemo humanitarnu pomoć svima kojima je ona potrebna. Dakle, cer gospodin Jemen je primjer e, toga kako je arapsko proljeće zapravo propalo. I jedna siromašna zemlja se sada našla između Irana koji podržava Hutija i Saudijske Arabije koja podržava e, predsjednika u egzilu koji je sada u redu. Više od 3000 ljudi je ubijeno, više od polovice su civili, uključujući muškarce i djecu, odnosno djecu i e, žene. a radi se o e, legitimnoj vladi e, koju vodi Hadi. Svi krše međunarodna humanitarna prava. Još su dodatno stvari komplicirane zbog al na arapskog poluotoku koja je aktivna u različitim dijelovima zemlje UN Europska unija slabo podupire humanitarne napore i ja pozivam sve strane da se vrate za pregovarački stol i da e, prestanu sva neprijateljstva. Hvala. E, Hvala. Gospodine Tanok, imamo plavu karticu za vas. Prihvaćate li? Izvolite. Hvala što ste prihvatili plavu kartu. E, unatoč svim našim očitim razlikama, hoćete li mi podržati oko nečega što nam je važno, a to je e, priznavanje Somalilanda kao stabilne e, zemlje i priznavanja svega što ti ljudi tamo rade u smislu pomoći izbjeglicama koji su pobjegli iz juga Jemena. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kajver. Da, doista Somaliland e, zaslužuje pohvalu, odnosno priznanje. E, ponašaju se demokratski, po vladavini prava i e, radi se o stabilnoj politici koja se bori protiv piratstva i islamističkog terorizma i upravo zato to je bivši britanski protektorat i u skladu sa povoljom UN-a i tradicijom ima pravo biti neovisna država i to jest istina, ali danas ne govorimo o Somalilandu kao takvom, iako to jest tema koja mi je važna, mi danas govorimo o onome što se događa u Jemenu i naravno imamo humanitarnu krizu, imamo katastrofu kao što sam i sam već rekao i mnoge izbjeglice su pobjegle preko Adenskog zaljeva u Somaliland kako bi gdje znam da se e, vlasti trude najviše da e, što mogu da ih e, smjeste i da im pomognu. Ali da, zahvaljujem Somalilandu što to čini. Hvala. Gospođa Šak, dvije i pol minute. Imalda. Jadni ljudi Jemena e, pate zato što nemaju inkluzivnu demokratsku vladu i zbog napetosti i nasilja u proteklih nekoliko desetljeća. Tisuće su pobijene, mnogi su ozlijeđeni samo u najnovijim e, erupcijama nasilja u proljeće ove godine. E, koalicija koju vodi Saudijska Arabija koristi um, kazetne bombe barem tako se pretpostavlja i to treba jako e, pomno istražiti. Trebamo imati neovisne istrage koje bi trebale također istražiti i druge zločine da se vidi radili se ovdje o zločinima protiv čovječnosti. Narod Jemena zasluđuje pravdu i deeskalaciju nasilja što je nužno da se stabilizira zemlja. Morali bismo više poštovati ljudski život i humanitarna patnja mora doći kraju i stoga pozivamo sve stranke u ovom konfliktu da prestanu koristiti nasilje. Jer dok ljudi pate, Al-Qaida i takozvana islamska država i druge terorističke organizacije izlače korist i rastu uslijed tog kaosa u Jemenu. E, ovakva nesigurnost e, otežava humanitarne napore što dovodi do povijesnog i strahovitog kaosa i krize i kao što smo mogli vidjeti radi se o jednoj toksičnoj spirali koja ih vuče prema dolje. Teroristi regrutiraju i djecu za svoje aktivnosti, koriste ih kao vojnike i mislim da je to sramota moramo se potruditi i osigurati dijalog i deeskalaciju nasilja. Međutim, postoji političko e, rješenje i ono uključuje konstruktivniju ulogu regionalnih aktera, što su već mnogi kolege i rekli, koji su i tekako uključeni u situaciju u Jemenu, što pak dovodi do još više nasilja. I mislim da Europska unija također treba ponovno razmotriti svoje partnerstvo s nekim od tih e, zemalja na Srednjem istoku u ovom kontekstu. Smatram da bi strani akteri trebali prekinuti svoje intervencije, trebali bi prestati doljevati ulje na vatru, a mi kao Europa bismo trebali podržati svaki napor UN-a koji može dovesti do dijaloga te mirnog rješenja ovog konflikta. Ali sama Europska unija bi trebala učiniti više i predvoditi te napore kako bi e, oni bili uspješni. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Kouzu Permuju u ime Goja. Imate minutu i pol. Hvala. Suočavamo se sa sukobom koji, zbog kojeg mnoge ljudi pate. Istovremeno nam regiju zahvatio kaos a to je regija koja je bila pogođena zaljevskim ratom, a nakon toga jednostranim intervencijama. Međutim, mi činimo, ne činimo ništa po tom pitanju. E, vidimo da postoji koalicija koju predvodi Saudijska Arabija i koja bombardira zemlju, koristi zabranjeno oružje, a isto tako e, svojim udarima e, napada i civile. Nema jednostavnog vojnog rješenja. Želimo da se otkloni pomorska blokada. Želimo da se prekine dostava oružja i želimo biti uvjereni da se poštuje kodeks Europske unije vezane uz izvoz um, oružja. Gospodin Smith, Hvala. Mislim da je političko, dugoročno političko rješenje jedino moguće, ali ne smijemo zaboraviti na taj e, konflikt. Jer kao što su kolege rekli, ako ništa ne napravimo, e, od toga profitiraju samo e, ekstremisti. Kratkoročno se trebamo pobrinuti da se humanitarni napori uspiju ostvariti svoj cilj ali isto tako trebamo analizirati koaliciju koju vodi Saudijska Arabija. E, prije svega i zato što neke od naših vlada, e, uključujući e, Ujedinjenu kraljevinu, podupiru tu koaliciju. E, legalnost e, same akcije također e, upitna i trebamo naprosto proanalizirati situaciju. Ne možemo naprosto gledati sa strane što se događa, a da jemenci dalje pate. Hvala gospodine Smith. U ime EFDD-a gospodin Carver. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije dva tjedna bio sam u Briselu i zapravo se tražilo da se e, dođe do e, povrata na stare jemenske granice prije 1990. godine. Bivši e, jemenski predsjednik je strastveno govorio o sve većoj humanitarnoj krizi. Dakle, pomoć dolazi na sjever, ali ne dopire i do juga i isto tako infrastruktura je gotovo uništena. E, treba nam pravi diplomatski pristup kako bi došlo do pravog e, primjerja. Moje kolege s druge strane vijećnice su govorili o nekim stvarima koje treba riješiti i to prioritetno treba vidjeti kako oni koji sudjeluju u službenom dijalogu zapravo ne predstavljaju organizacije u čije ime govore. E, delegati južnog pokreta s kojima sam razgovarao su govorili o tome. Zapravo e, često za stolom nisu pravi akteri. Nažalost, svijet mora E, prihvatiti e, sve veću podjelu između šita i sunita na Bliskom istoku. Ne bi li e, međunarodna zajednica trebala razmisliti o tome ili ujedinjeni Jemen najbolje dugoročno održivo rješenje. Ja mislim da ga treba vratiti na, u granice prije njegova ujedinjenja. Mislim da je to opcija koju trebamo razmotriti. Hvala politici, adesso parola ai singoli oratori. Hvala i sada smo završili ovaj krug eh, govornika u ime klubova zastupnika. Gospodin Pospišil ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Pomno sam pratio sve rasprave i govor povjerenika. Drago mi je što imam mogućnost govoriti danas razgovaramo o situaciji u Siriji, u Iraku, u islamskoj državi. Puno o tome pričamo, ali često zaboravljamo na Jemen, a čini se da je situacija u toj zemlji gotovo identična onoj u Siriji. Strateški je vrlo važno to područje. Iako se sukob nastavi, može pro, to, prerasti u međunarodni hita i sunita. I stoga mislim da trebamo smiriti situaciju i iskoristiti sve moguće napore da riješimo taj sukob što je prije moguće. U svakom slučaju treba ga barem smanjiti. To je nešto što bi koristilo svima nama, jer taj građanski rat bi mogao dodatno osnažiti terorističke organizacije koje djeluju u Jemenu. A to je nešto što može potencijalno biti vrlo opasno i uklanjanje središnje vlasti, odnosno vlade u Jemenu, samo dodatno osnažuje islamsku državu. Stoga apeliram na Europsku uniju da osnaži politički dijalog te da prije svega riješi humanitarnu krizu koja je vrlo ozbiljna. Stotine tisuća ljudi e, pati. Gospodin Kan je sljedeći. Hvala. Nakon sto godina sukoba sigurnosna i humanitarna situacija u Jemenu se pogoršala. Žao mi je zbog svih koji su izgubili život u tom sukobu. Sada sam zabrinut da nasilje se može e, pretvoriti u regionalni sektaški sukob. Ako se to dogodi, to će dodatno destabilizirati Bliski istok i na taj način ugroziti ekonomske interese Europske unije. Europska unija ima moralnu odgovornost pomoći Jemencima i Jemenu. Prvo trebamo završiti s nasiljem. Treba pružiti e, pomoć, humanitarnu pomoć 80% stanovništva, ali Europska unija može pomoći u određenim granicama. Saudijska e, Arabija i Iran prije svega trebaju pokazati liderstvo i preuzeti odgovornost za dobrobit svih Jemenaca slabe vlade, korupcija, nezaposlenost, loše socijalne službe su e, još e, oslabljene zbog tog sukoba. Treba e, međunarodna zajednica pomoći u izgradnji institucija i demokratizaciji i kako bi Jemen dobio vladu koja će demokratski braniti interese svih svojih građana. Hvala. Gospođa Fortiga, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjereniče, kaos i sukob u Jemenu je poput negativne spirale. Ova zemlja sve više sliči Libiji i drugim zemljama koje su koje su se suočile s tom eskalacijom sukoba. Pretvara se u neuspjelu, propalu državu koalicija koju predvodi Saudijska Arabija ne funkcionira dobro. Također vidimo da je došlo do usporavanja pregovaranja, odnosno pregovora, koju vodi e, Ahmed, e, koji je predstavnik UN-a u Jemenu. Čuli smo informacije iz medija o razgovorima u Omanu i nadamo se da će svi ti napori dovesti do uspjeha jer Jemen je natopljen patnjom ljudi. Tamo se događa prava humanitarna kriza i mi kao Europska unija imamo ogromnu ulogu u ublažavanju tog sukoba. Naravno, važnu ulogu ima i visoka predstavnica u e, dostavi humanitarne pomoći. Hvala. Gospođa Gomeš je sljedeća, imate jednu minutu. Jemen je na rubu e, nekontroliranog sektaškog sukoba. Započeti su diplomatski kontakti da se ukinu neprijateljstva. Ako se to ne postigne, doći će do kaosa. Došlo je do humanitarne krize, do uništavanja e, baštine i problema u susjednim zemljama Moramo se pobrinuti da pokreti poput Al-Kaide i islamske države koji djeluju u regiji, da im se spriječi napredovanje. Problem je to što teret toga pada na civilno stanovništvo, na žene i djecu. Europska unija treba djelovati protiv e, pomorske blokade koju je nametnula Saudijska Arabija. Trebamo težiti ciljevima e, mirovnog sporazuma, a visoka predstavnica e, Mogherini treba tražiti od država članica da ispunjavaju svoje obveze prema međunarodnoj e, međunarodnom pravu, uključujući i one koje se odnose na opskrbu oružja, prije svega oružja protiv civilnog stanovništva koje koristi Saudijska Arabija. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo e, četiri govornika. Gospodin Polček je prvi. Hvala što ste mi dali riječ. Na početku bih htio reći da mi je drago da susjedne zemlje Jemena i one s druge strane Adenskog zaljeva su prihvatile izbjeglice moramo to cijeniti i vidjeti o kakvom se kontrastu radi kad govorimo o stavu prema e, izbjeglicama i migrantima koji smo čuli ponekad u ovoj vječnici i e, u nekim državama članicama. Krizu je potrebno riješiti diplomatskim sredstvima, naravno, ali prije svega stvaranj, do, uvođenjem prekida vatre kako bismo mogli dopremiti humanitarnu pomoć i kako bi i Al-Qaida i pobunjenici i vladajuća koalicija i Saudijska Arabija se prestali, prestali sukobljavati. Potrebni su dodatni diplomatski napori kako bi se formirala nova jemenska vlada koja bi obuhvaćala sve društvene slojeve te zemlje. Gospodin Fronzulika je sljedeći. Imate jednu minutu. E, Jemen se suočava sa ozbiljnom krizom, e, najvećom u e, posljednjim godinama. Ne radi se o sukobu između dvije, dva krila islama. To je nešto što ugrožava stabilnost roga Afrike i bliskog istoka. E, pogoršava se sigurnosna situacija i humanitarna situacija u Jemenu. To može pojačati regionalne tenzije te dovesti do velikog rata u tom području. Prema posljednjim brojkama e, Viš, imamo više nego razloga za brigu zbog situacije u Jemenu. Ne može se nastaviti s nepotrebnim e, ljudskim gubicima. Trebamo i dalje E, zaštititi, odnosno podupirati Jemence i Jemen i podupriti mirovni e, proces e, koji je u tijeku. Trebamo razgovarati sa strankama u sukobu kako bi se spriječila eskalacija sukoba. Potrebna je koordinirana humanitarna aktivnost kako bi se riješila ta vrsta krize. Mislim da jedino širok politički konsenzus može dovesti do održivog rješenja, vratiti mir, održati je jedinstvo, e, teritorijalnu cjelovitost i neovisnost Jemena. Hvala. Gospodin Marijas, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Situacija u Jemenu je i dalje vrlo eksplozivna i opasna. E, zemlja pada u kaos čitajući novine u posljednjih šest mjeseci, gospodine povjereniče, možemo vidjeti da je tu samo, mm, je došlo do krvoprolića, do koalicije koju vodi um, Arabija, došlo je do pomorske blokade i da je područje napustilo UN-ovo osoblje zbog sigurnosnog stanja. To je ono što možemo čitati. Isto tako znamo da je došlo do gladi, ljudi su izgubili svoje kuće, tisuće ljudi bježi u susjedne zemlje. Istodobno žele doći u Europu. Mi u Grčkoj također imamo migrante, izbjeglice iz Jemena. Istovremeno džihadisti maksimalno koriste tu situaciju Stoga imam pitanje, gospodine povjereniče, što Europska unija radi po tom pitanju? Kao što sam rekao jučer u drugom izlaganju, bliža suradnja s međunarodnim organizacijama poput OECD-a i OSS-a bi nam mogla pomoći da riješimo ovu situaciju u Jemenu. Ono što je potrebno je političko rješenje. Gospodin Jakovčić, Gospodine predsjedniče, e, ja nisam ovdje kako bi govorio, ali ako imamo samo jednu minutu u ime Aldea, molim da date riječ gospođi Bilbao, jer koliko znam, e, imate samo četiri govornika na popisu, ako je pet u redu, ali ako imate četvero, molim da date riječ gospođi Bilbao, a ne meni.

Però lei ha un minuto, siamo Hvala lijepo. Sada gospođa Bilbao, koja se isto javila za riječ, imate jednu minutu. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja sam zamolila za riječ, mislila sam da ste vi to bili zabilježili, ali žao mi je, sad je sve ipak u redu. Jemen je ponovno u, na naslovnicama za, i ponovno se piše o tom sukobu koji je međutim postao jedan od najozbiljnijih na svijetu. Bombardiranja koja su se dogodila su imali tragične posljedice po stanovništvo. Veliki su problemi nastali, tu imamo djecu, vojnike, napade na bolnice. Zatim kompletna razaranja najnužnijih eh, potrepština za život. Ljudi zaista nemaju ništa. Prema tome mora doći do rezolucije Ujedinjenih naroda i mora se okončati sukob koji prijeti da izmakne kontroli. Tražimo hitnu humanitarnu pomoć i tražimo istragu kršenja ljudskih prava. svim žrtvama treba odati počast. Posebno bih u tom kontekstu ispomenula sedam baskijskih i katalonskih turista koji su prije osam godina poginuli u napadu al Qaeda istom na istom tom teritoriju koji sada sve više izmiče kontroli. Hvala lijepo. Sada smo završili sa raspravom, a sada gospodin Han ima riječ da odgovori. Hvala lijepo, predsjedavajući članovi parlamenta. Kao što sam već prije rekao, svi mi dijelimo isti cilj, a to je prekid neprijateljstva i ponovno uspostava pregovora pod okriljem UN-a među zaračenim strankama. S obzirom na sve veći regionalni sukob sektatvo mislimo da bi taj sukob e, mogao završiti samo kaosom. S jedne strane bi, ali dva, vatre mogao pomoći tome da se uspostavi povjerenje koje je vrlo bitno i za kompletnu regionalnu bliskoinu situaciju. Međutim, samo politički konsenzus koji bi uzeo u obzir sve segmente jemenskog društva i njihove probleme, mogao bi dati jedno drživo rješenje za tu krizu. Uvjeren sam da bi se koraci za izgradnju povjerenja trebali hitno poduzeti, uključujući jednu hitnu humanitarnu snagu koja bi počela sa svim potrebnim akcijama u regijama Jemena najviše pogođenim sugobima. Znamo da stanovništvo tamo treba pod hitno ljekove, hranu i gorivo. E, nastavak jednog sve uključujućeg političkog pregovaračkog procesa, te koraci koji bi doveli do deeskalacije ove spirale nasilja, e, moraju se pod hitno pod poduzeti zato što to ugrožava kompletnu zaljevsku regiju, a taj sukob ugrožava i regiju do roga Afrike. Zbog toga se Europska unija zauzima da se počnu pregovori mirovni bez ikakvog pogovora i bez preduvjeta za dobrobit cijelog stanovništva. To je zajednička odgovornost svih jemenskih stranaka i regionalnih igrača uz pomoć međunarodne zajednice. I još jedanputa ponavljam, Europska unija ostaje predana e, svojoj ulozi i svojim zadaćama u čitavom procesu. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine povjereniče, ali vi ostajete s nama i za sljedeću raspravu. Mogu vas obavijestiti da sam dobio zahtjeve za rezolucijom na kraju ove rasprave.